Draga kolegice i dragi kolege, dobro jutro. Sve vas ovdje lijepo pozdravljam na ovom našem zadnjem sastanku odbora za proračun. To jest e, imamo još naime jedan izvanredni sastanak 11. E, lipnja ali ovo je sada red, e, završetak naše, našeg normalnog rada. E, može nas se pratiti na internetu, na web streamu. Vidite svi koje su, su jezici dostupni. To ne trebam čitati. Imam samo još jedno priopćenje. E, sjednica koordinatora jer tu nema ništa, ona je otkazana. E, čula sam da će se možda neki klub željeti sastan, sastati. A ona, e, klub koji to želi, molim da to odmah kaže. Pa ćemo onda na kraju sastanka reći koordinatorima da ostanu pa će dati onda objašnjenje za određenu točku po želji kluba. Sada dolazimo do zapisnicima. E, ići ćemo kao obično, imate zapisnike i ako ne budemo dobili nikakvih primjedbi, onda oni se prihvaćaju kako stoje. A sada smo već na točki četiri, To jest e, grupa za praćenje istraživanja inovacija i razvoja. Evo naše izvjestiteljice. Izvjestiteljica za e, sljedeći proračun, to jest e, proračun za 2015. Ona ona je trudna u visokoj trudnoći i ne može letiti. Nadamo se da će stići. Also die monitoring group grupa za praćenje istraživanja i inovacija nakon toga za mala i srednja poduzeća to je kao uvijek organizirala izvjestiteljica za ovu godinu Ana Jensen i, a, i Eda Gadija Sabal, izvjestiteljica za sljedeću godinu. To je treća i posljednja grupa za praćenje. U Corber News e, vidjet ćete izvještaje od komisije kao i od drugih koji su u tome sudjelovali. A An će nam e, ukratko reći što je naučila iz ove grupe za praćenje, što je bilo vrlo poučno. Upravo sam stigla sa uh, e, izračne luke u ovoj grupi za praćenje smo pitali komisiju pitanja postavljali smo im pitanja ne znam da li će komisija biti danas ovdje uglavnom smo naša su pitanja su se ticala osoblja novih programa kako će se zakonodavstvo odraziti na to da, da li će sve počinjati na vrijeme. E, onda e, imamo i pitanje e, rala, nepodmirenih obveza. To je od posebnog interesa za mala i srednje poduzeća i za kozme, pravac kozme. Želimo znati hoće li to funkcionirati ili ne naročito se fokusiramo na, na neke pravce koji se tiču e, kapitala i duga, imovine i duga, to jest financiranje istraživanja i razvoja. E, to jest istraživanja i inovacija. U malim i srednjim poduzećima još je rano, zato ne možemo mnogo reći o tome kako će to funkcionirati. A e, gospođa Garija Sabal bi naročito htjela čuti koji će biti rezultat svih tih stvari. u programama za e, istraživanje i inovacije za mala i srednja poduzeća. Mislim da je to glavna stvar o kojoj smo željeli čuti. Da li će novi način postupanja sa malim i srednjim poduzećima, hoće li to mm, biti u funkciji, hoće li funkcionirati, naročito što se tiče nekoliko novih programa. To jest kako se gleda na prve natječaje. Ja, molim da mi dozvolite da malo predahnem, dati ću riječ predsjedateljici i dati ću onda odgovore komisije što se toga tiče. pitam sada komisiju tko će prvi e, odgovoriti Ani Jensen. Ne želim nikoga prisiljavati naravno, to morate međusobno dogovoriti. E, poštovana predsjednice, dragi članovi odbora za proračun, htio bih zahvaliti prvo e, što ste nam dali priliku da izvijestimo o ovom programu. Ja sam šef e, odjela za istraživanje u komisiji. E, naš predsjednik je sada na saslušanju u parlamentu koji se tiče inicijative europskih građana Komisija je dobila od vas niz pitanja kao što je e, naglašeno to se tiče lansiranja Horizonta 2020 e, novci za istraživanje inovacije i potpora e, malim i srednjim poduzećima u novim programima za istraživanje i inovacije. Ja ću sada dati glavne elemente naših odgovora što se tiče lansiranja Horizonta 2020 i zabrinutosti e, da li će to početi. E, Horizont 2020 je dobro lansiran e, zbog dobrog pripremnog rada koji je napravljen u međuinstitucionalnim pripremama za 2014. i 2015. To je usvojeno već u prosincu 2013. Prvi natječaj za e, prijedloge u iznosu od 50 milijuna euro, eura je već e, lansiran u prozincu 2013. Sve to zatvoreno u ožujku i 27 ponuda e, će se zatvoriti u travnju. ako su oni, ako je to zanimljivo za Europsku uniju, da, e, dobili smo više od 8000 prijedloga u tim natječajima, a sada ćemo ocijenuti te e, ponude e, što se tiče izvrsnosti i, i utjecaj na programe. Taj interes je dokaz zanimanja za e, zajednicu za istraživanje i inovacije u novom fondu za istraživanje. Toliko o horizontu 2020. E, dobili smo mnogo ponuda, e, više od 8000, a sada imamo proces ocjenjivanja, a projekti još nisu odabrani što se tiče e, financijskih sredstava, ja bih zahvalio za vaš, e, vašu potporu u ovom financiranju. To se tiče i višegodišnjeg financijskog programa. Tu vidimo povećanje sredstava zahvaljujući vašoj potpori. A to se tiče i odluka o godišnjem proračunu gdje uvijek možemo računiti na vas da ćete ublažiti rezove u sredstvima. Naravno, svjesni smo izazova za komisija e, jer imamo stalno manjak odobrenih sredstava. 2014. istraživanje inovacije je bilo 7,5% e, od u smislu odobrenih sredstava ali je onda na kraju dano samo 4,9%. To bi bilo još i niže bez vaše podrške. Ovi odobrena sredstva, plafon za njih je već niži nego u prošlosti, a možemo očekivati da će se i situacija pogoršati. To pomanjkanje odobronih sredstava nas e, sili da implementiramo važne mjere kako bismo ove E, programe mogli i dalje podržavati. E, takve mjere su smanjenje refinanciranja plaćanja, ali i odlaganja e, krajnjeg datuma za natječaj. To se može prebaciti na sljedeću godinu. To je potrebno i zbog kratkog roka od 8 mjeseci za subvencije 2020. E, naša zajednica za istraživanje i inovacije e, mora naći neku ravnotežu u tome. Cijenimo vašu podršku u, ovim godinama i mislim da možemo e, računati na vašu podršku. Tu se radi o rastu Europe i o zapošljavanju. A sada o mjerama za mala i srednja poduzeća kao što sam već rekao, još nemamo rezultate e, ovih natječaja e, u kojima sudjeluju mala i srednja poduzeća. Ali daću vam feedback e, što smo napravili od 2007. Što se tiče pod, mehanizma podrške za mala i srednja poduzeća, to se vratilo na FP7. Moramo imati 50% posto e, proračuna koji je posvećen malim i srednjim poduzećima. Drago mi je što vam mogu reći da smo e, i nadišli te ciljeve. Išli smo dalje. 7, 17% e, proračuna smo dali za mala i srednja poduzeća. E, područja u kojima su oni sudjelovali gdje su bili jako su, uspješni to su nanoznanosti i istraživanje sigurnosti na oba područja imali smo vrlo dobre doprinose malih i srednjih poduzeća Doprinjeli su više od 20% e, sudjelovali su i u inicijativama za zajedničku tehnologiju tu je također njihov doprinos bio više od 20%, horizont 2020. Komisija će se još više usredotočiti na mala i srednja poduzeća kao rezultat redovnog zakonodavnog e, procesa. Imamo još i dodatni mehanizam u horizontu 2020 gdje ćemo e, se obratiti stvarnim potrebama malih i srednjih poduzeća to je posvođeni instrument e, gdje e, kao što je tražio e, Europski parlament imat ćemo posebnu strukturu imamo Eurostar članak 1.5 i financijske instrumente koji su specijalno namijenjeni za mala i srednja poduzeća a imamo i cilj da pod horizontom 2020 Dio plaćanja malim i srednjim poduzećima će ići od 15 na 20% po rashodima u stavci e, rashodi za e, društvene potrebe. To će iznositi 8 milijardi eura. Završit ću time. Mm, to vam daje širok pregled e, ovih e, pregled e, odgovora koji smo vam poslali, a rado ćemo odgovoriti i na dodatna pitanja. Hvala lijepa. Tko je sljedeći na redu? Hvala. Hvala, ja dolazim iz opće uprave za poduzetništvo i u pripremi ovog sastanka i mi smo zamoljeni da mi kažemo nešto o ovoj temi sa perspektive malih i srednjih poduzeća i veze sa programom Kozme. Draga predsjednice, dragi članovi parlamenta, parlamenta vidimo da važnost koja se daje malom i srednjem poduzetništvu te programi inovacije da rastu. Jako ste puno elemenata o tome čuli u ovom izvještaju ja bih još htio naglasiti četiri važna pitanja. To je četiri važna aspekta i svi se oni odnose na pripremu novog okvira. Prvi su financijski instrumenti. I sami znate da postoji komplementarnost između različitih financijskih instrumenata koji su pokrenuti za novo razdoblje. Veliku važnost stavljamo na pregovore sa tijelima da će novac doista doći do malih i srednjih poduzeća, da im taj novac bude dostupan. E, ne želimo da to samo zamijeni postojeće financijske instrumente i mogućnost ostvarivanja financijskih sredstava. Želimo da se poveća vidljivost europske razine, a isto tako da se poveća i učinak. Pregovori traju već neko vrijeme i nadamo se da ćemo imati ugovor potpisan prije ljeta. Druga stvar koju bih htio spomenuti su, je unaprijeđena agencija ESME koja mijenja agenciju ERCI i koja se koncentrira na velik broj programa za mala i srednja poduzeća. Utrostručili smo broj osoblja, no nažalost zbog kašnje, kas, kašnjenja u usvajanju programa prošle godine još uvijek radimo na prikupljanju naših ljudskih resursa. Struktura je potvrđena, no nismo još pronašli sve zaposlenike. No, mogućnost da imamo sve na jednom mjestu je zapravo jako dobra perspektiva i mislim da ćemo na taj način se moći bolje usredotočiti na potrebe malih i srednjih poduzeća u budućnosti. Još bih htio naglasiti jedan novi element e, u kontekstu sljedećeg sedmogodišnjeg programa. To je instrument za kojeg se nadamo da će biti novi način za pružanje podrške malim i srednjim poduzećima i to onima koji proizvode, koji smišljaju nove proizvode i nove usluge. Još uvijek razrađujemo detalje. E, imali smo neke poteškoće na početku koje smo morali rješavati, no vjerujem da ćemo e, Dakle, nedavno smo objavili prvi natječaj i već imamo 320 e, nacrta tako da očekujemo prvi krug evaluacije da bi trebao početi početkom lipnja i pretpostavljam da ćemo imati više od tisuću prijedloga. Naravno, morat ćemo, vidjet ćemo na koji način će se to razvijati, ali doista se veselimo i potrudit ćemo se da to uspije. Zadnja točka se odnosi na odobrena sredstva za plaćanje i poteškoće koje iz toga proizlaze. Moram reći da smo u agenciji imali problema u 2013. zbog vrlo ograničenog postupanja sa odobrenim sredstvima za plaćanja. Jako puno toga nije bilo moguće isplatiti prošle godine i kašnjenja, to jest slučajevi u, kojem, e, u kojima rokovi nisu ispoštovani, upravo zbog toga što nisu bila dostupna sredstva, to je dakle otišlo od 3 do 9% prošle godine. I to je zabranjavajuće zato što na taj način komisija ne uspijeva ispoštovati odredbe iz direktive o zakašnjelim plaćanjima. Upravo zbog toga što odobrena sredstva za plaćanje nisu dostupna. Sada radimo na pripremi novih e, strategija. Jedan način je da se odgodi e, rok, dakle na neko buduće razdoblje, kada će biti moći, kada će biti moguće isplatiti prefinanciranje iz proračuna za sljedeće godine. No to nije baš korisno zato što samo odgađa e, cijeli proces i odgađa problem za sljedeću godinu. Tako da u tom slučaju nas brine učinak e, manjka sredstva za plaćanje i trebali bismo smisliti primjerenije načine, a ne samo odgađati ono što ne možemo ispuniti u ovom trenutku, jer na taj način sigurno nećemo uspjeti riješiti problema. Jer nema smisla te stvari odgađati i to na ovakav umjetan način, jer to doista neće nikome pomoći. I ako imate bilo kakvo pitanje, drago, drage volje ću vam odgovoriti. Hvala lijepa, sljedeći iz komisije, izvolite. Ja sam iz Europskog fonda za e, regionalni razvoj i kohezijsku politiku i pokušat ću vam odgovoriti na pitanje broj 7 o tome kako u praksi organizirati podršku iz strukturnih fondova i investicijskih fondova malim i srednjim poduzećima te istraživanju i inovaciji. Najvažniji instrument kojeg danas imamo more advanced, transition less advanced region E, to je dakle uvjetovanost i želimo dakle dati 60-50% određenih fondova za istraživanje i inovaciju, za male i srednja poduzeća, za informacije i informacijske komunikacijske tehnologije, za e, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. I to nam daje dakle otprilike iznos od 110 e, milijardi od toga dakle 23% ide za energetsku učinkovitost, tako da govorimo o oko 80 milijardi za istraživanje, inovacije i tako dalje. Dakle, osim tih namjenskih sredstva imamo još jedan uvjet koji je za nas jako važan. To se zove strategija za pametnu specijalizaciju. Kroz taj uvjet koji znači da osim ako nemate već strategiju za pametnu specijalizaciju, nećete E, moći dobiti e, sredstva iz strukturnih fondova za istraživanje i inovaciju. Kroz taj uvjet uspjeli smo mobilizirati e, preko na tisuće poduzetnika, uglavnom iz malih i srednjih poduzeća i to zovemo otkrivački proces poduzetnika i oni dakle proučavaju načine na na koje mogu iskoristiti taj novac. Isto tako jako je važno znati da imamo članak 65 koji omogućuje zajedničko financiranje između strukturnih fondova te na primjer e, programa Horizont 2020. I naši kolege iz e, opće uprave za istraživanje e, rade na razvoju čitavog niza metodoloških instrumenata. Osim pilot projekata koje je potaknuo Europski parlament, Dakle, to je put prema odličnosti, kako pripremiti e, regije učinkovitije i horizont 2020. u onim regijama o kojima govorimo. Dakle, odnosi se na mala i srednja poduzeća, ali danas isto tako radimo e, na dovršavanju novog priručnika o sinergijama između naših fondova i horizonta 2020. za krajnje korisnike, da bi oni znali na koji način biti učinkovitiji u tome. I ta potreba za sinergijom i nadopunjavanjem je važan dio politika komisije za male i srednja poduzeća te za istraživanje inovacije. Imamo jasne odredbe u e, uredbi o zajedničkim odredbama od kojih se traži od upravljačkih tijela da napišu operativne programe u financijskim sporazuma, na koji način planiraju ostvariti te ciljeve. Hvala vam. On list, the last one, um, Na mojem popisu posljednji je neko, uh, je, netko iz DG uh, Ekfin, uh, Gerg Floros. Uvodni. ću samo jednu uvodnu izjavu i pokušati odgovoriti na pitanja. No, ne znam imam li vremena, ali ako, ako nije potrebno, onda ću samo odgovoriti na pitanje. Onda ćemo e, naprijed dati e, riječi e, izvjestiteljici za ovogodišnji proračun. To je spitati je li ona ima pitanja. Ja imam pitanje. Više od vas je govorilo o malom proračunu, e, škrtom proračunu i pomanjkanju plaćanja. Ja se pitam što vi radite u e, glavnoj upravi kako biste e, uvjerili ljude da dadu prijedleke za sljedeći proračun kako ne bismo svake godine imali istu situaciju. An i onda Jan. Uh, kao što je objašnjeno, zapravo kao što je već rečeno, sada smo u ranoj fazi za ove nove programe. No, s obzirom na ograničenu situaciju s plaćanjima, uh, s obzirom na poteškoće u uh, isplatama za protekle programe, već imamo jako puno poteškoća i to se sada tiče i za predfinanciranje. I danas je ta situacija ozbiljnija nego što je nekada bila. Tako da to je naša glavna, to je glavna stvar koja nas brine. Odgovori koje ste nam dali nisu e, nažalost dovoljni, to jest, ispričavam se, jesu dovoljni i nadam se da ćete ih objaviti i na internetu jer mislim da su dosta potpuni, daju nam jasnu sliku gdje se nalazimo s programima i mislim da se jasno pokazuje što je ispunjeno od programa za mala i srednja poduzeća. Tako da mislim da su ovi odgovori vrlo korisni i zbog toga je jako važno da taj materijal bude dostupan i javnosti, ali e, da bude dostupan i onima koji dolaze nakon nas. To će se dogoditi uskoro i mislim da je to dobar uvod za ono dakle, što će se odvijati u budućnosti s tim programima. Tako da vam želim e, toplo zahvaliti na objašnjenjima i na odgovorima na naša pitanja i na tome što ste nam dali e, dakle objašnjenje što je do sada učinjeno za male i srednja poduzeća u području istraživanja i inovacija i dakle što se planira za budućnost. Mislim da je to stvarno dobar materijal. Nemam mm, puno više pitanja, samo bih željela reći dakle, da glavno ono što nas brine sada su plaćanja. Imamo samo još jedno priopečenje. E, e, tajništvo je jučer poslalo odgovore e, komisije e, članovima. Izvoli. Um, uh, ja smatram da je ohrabrujuće ovo što čijem. Dakle, dobili smo 8000 prijava to. To pokazuje da je program sigurno dobar zato što očito ima puno, puno interesenata. Moje pitanje se odnosi na plaćanje. I zanima me je li već e, bilo potrebno plaćati e, kamate zato što niste bili u stanju ispuniti vaše obveze. Da, hvala i to je važno znati jer će onda sve e, poskupjeti. Ingeborg ima riječ. Hvala lijepa ovo su zanimljive informacije da pokušavate da e, strukturne fondove bolje e, usmjerite. Pitanje je e, što se radi sada kad je zakonodavstvo već gotovo? Na koja se područja odnosi glasanje? Jer su smjernice već daleko napredovale mi kao kontrolni odbor e, se pitamo što je sa Lisabonskom strategijom. Mm, jedna e, se e, jedna se primija tiče nedovoljne provedbe Lisabonske strategije. Ako tako dalje nastavimo, onda će i strategija Europa 2020 propasti. Hvala Ingebor. Ivanu ima riječ. Uh, Hvala predsjedateljice. Imam nekoliko pitanja. Prvo se odnosi na problem sa odobrenim sredstvima za plaćanje. To su spomenuli neki predstavnici komisije. I to je nešto što pomno pratimo, s obzirom da znamo da će nam se problemi povezani sa time pojaviti vrlo skoro. rekli ste da kako biste riješili taj problem pokušavate odgoditi rokove no mislim da na taj način se ne može e, riješiti problem koja su vaša očekivanja do kraja ove godine i za sljedeću godinu s obzirom na manjak sredstava za plaćanje htio bih čestitati komisiji na tome što e, ste počeli jako brzo raditi na novom financijskom e, okviru za istraživanje i inovacijama, uključujući i dakle e, tome što želite unaprijed izdati određena sredstva, no isto tako želim čuti što planirate za sljedeću godinu. Drugo pitanje se odnosi na održivost. Imate li podatke o iz e, određenih studija koliko su održivi, e, održivem dakle tvrtke početnici koje se financiraju sredstava europskih, Europske unije. Da li se nastavljaju razvijati, da li se nastavljaju razvijati odvojeno od sveučilišta, dakle koliko smatrate da je to uspješan e, projekt? I još jedno pitanje koje se nadovezuje na prethodno pitanje, a to je dakle veza između MSP-a i sveučilišta ili ostalih industrija. Dakle, postaju li nakon toga neovisni ili ostaju dijelom tih većih e, struktura? Hvala vam. Ich sehe jetzt im Rund vidim, e, ne vidim nikoga ko bi htio postaviti pitanje tko se osjeća pozvanim da e, odgovori, neka sada uzme riječ. Izvolite. E, gospođo predsjednice, hvala lijepa na pitanje, na pitanju. E, što se tiče pitanja da li smo, imamo interes za zakašnjela plaćanja, naš prvi prioritet e, jeste da se ta situacija ne događa. U našim prioritetima e, imamo dobre rezultate u tom pogledu. Mi nismo računali kamate na zakašnjela plaćanja. To je e, dio naših ugovornih obveza. Poduzimamo sve druge mjere koje su moguće to bi onda bio najgori scenarij da računamo kamate. Što se tiče pitanje hoće li mjere koje smo poduzeli biti dovoljne? Nažalost, ne vidimo e, mnogo drugih opcija ako dobijemo više e, odobrenih sredstava. E, što se tiče, a to je vrlo važno pitanje, praćenja što se događa sa malim i srednjim poduzećima koja su dobila sredstva od Europske unije iz naših fondova, kao što ste rekli. Mislim da je izazov sljedeći. Ako naši e, ugovorne obveze sa malom i srednjim poduzećima kad to prestaje, a to se tiče i izvještavanja koje se dobivamo od malih i srednjih poduzeća. Teško je u svakom pojedinom slučaju vidjeti što se dogodilo nakon 5 do 10 godina s tim poduzećima. Ali sada u okviru Horizonta 2020, to je bio zahtjev i od vijeća i od parlamenta, e, uveli smo indikatore koji će nam dozvoliti da pratimo e, razvoj tih malih i srednjih poduzeća, čak i u kasnim fazama. Stoga to je važna tema. A sada nešto o e, pitanju gospođe Gresle. Što o čemu možemo razgovarati u sinergiji između fondova i horizonta, možda e, to može moj kolega na to odgovoriti. E, ono što moramo napraviti e, je praktičan rad na terenu. Već imamo e, niz seminara. E, jučer u bonus smo razgovarali o praktičnim načinima da se postignu sinergije što se tiče podrške novim poduzećima mogu, ono što mogu danas reći jeste da u našim zadnjim procjenama između 2007. i 2012. strukturni i investicijski fondovi su dali podršku 53 tisuće novih poduzeća a oni, e, oni koji su bili u inkubatorima za nova poduzeća, e, tu e, imamo jedan program koji radimo zajedno sa općo, glavnom upravom za poduzetništvo. Tu vidimo da ta poduzeća preživljavaju i to u vrlo visokom postotku. Dati ću vam Tri četvrtine ovih poduzeća preživljavaju u periodu u razdoblju od preko tri godine. To moram provjeriti, međutim. Ja bih podržao ovo. Jako je važno da to gledamo kao paket. Imamo dakle brojku od 80% i 50% e, dakle brojka za uobičajene tvrtke. Tako da to je potpora koja se pruža kroz klastere, kroz druge programe, kroz mrežu europskog poduzetništva, ali i kroz programe poput Erasmus za mlade poduzetnike. Tu e, oni dobivaju informaciju o tome kako biti uspješni poduzetnici prije nego što uopće počnu sa svojim, e, prije nego što otvore tvrtku. Tako da to ne možemo gledati izolirano. Još jedan komentar o pitanju odobrenih sredstava za plaćanje i manjka zapravo tih sredstava. Možemo li e, spriječiti da se to ne dogodi svake godine? Moram biti dramatičniji. Situacija se svake godine pogoršava zato što sve više sredstava u proračunskoj godini se plaća za ono što je zakašnjelo iz prošle godine, tako da situacija je zapravo sve gora. A što se tiče kamata, dobro je da e, postavljate to pitanje i sad nemam točnu brojku, no činjenica je da 9% zakašnjelih plaćanja svi oni, dakle u svim tim slučajevima postoji pravo da se traži plaćanje kamata. E, u slučaju malih i srednjih poduzeća za njih je teško ići na sud i tražiti e, to pravo, tu obvezu. I zapravo komisija je toliko velika da nitko od nje se ne usuđuje tražiti e, kamate. No, već činjenica da im nešto dugujemo je strašno loše i na tome bimo doista trebali inzistirati. Isto tako kad kažete možemo li e, uvjeriti naše kolege iz opće uprave za proračun. To nije problem. Mi e, s njima razgovaramo, vodimo pregovore. Nećemo dobiti sredstva. I lani smo imali situaciju da 15.5. zato što izmjena proračuna nakon što su pregovori bili neuspješni, e, Dakle, to se sve odvlačilo i već smo 15. svibnja morali zaustaviti određen broj plaćanja koja inače moramo platiti svaku godinu. Tako da to morate odgoditi za sljedeću godinu, ali kad imate projekte u tijeku, poput određenih europskih um, mreža, eto, već smo 15. svibnja, već 15. svibnja nismo imali novaca za to plaćati. E, počeli smo te isplate onda vršiti tek u srpnju, onda smo opet imali problema s plaćanjem u drugoj polovici godine, e, zatim se opet sve mijenjalo u studenom kako bismo mogli nastaviti um, s plaćanjima koja su bila blokirana zbog uh, manjka sredstava. Tako da situacija stvarno jest ozbiljna. Imamo li još dodatno pitanje? Ja još nisam shvatila koje su to sinergije između strukturnih fondova i fondova za istraživanje. Te sinergije e, su moguće, ali zakonodavstvo je već gotovo e, sinergija je vrlo zanimljiva priča e, ja bih e, molila da ove smjernice za sinergije budu i nama dostavljenje mm, da nam kažete što tu radite e, ja imam pitanje za glavnu upravu istraživanju da li imate osoblje koje sve to može pratiti izvolite E, odgovor je lagan. Nikad nemamo dovoljno osoblja. Ne. E, gospođa Gresle, mi smo e, vrlo pažljivo analizirali ove elemente. naš je proračun smanjen za 30%, a komisija inače reže osoblje za 5% između 2014. i 2020. To je cilj mi smo prošle godine usvojili priopćenje o delegiranju zadaća i, financiranju instrumenata postojećim agencijama. E, to je, taj je izbor bio s jedne strane namjeran izbor jer mislimo da, mm, e, da se E, glavna uprava mora e, koncentrirati na politiku, a primjena i provedba ide na izvršne agencije. Činjenica je da primjena projekata istraživanja i razvoja u izvršnim agencijama, a to je e, rezultat analize cost benefita, je učinkovitija Činjenica da smo dali i da je komisija odlučila da delegira provedbu programa Horizonta 2020 i drugih programa tim agencijama, to će nam pomoći da primjenimo okvirne programe za istraživanje i inovacije e, sa, e, čak i sa ovim smanjenjem od osoblja od 5%. Čak i u toj situaciji. E, hvala lijepa. E, gospodin Landavazo. U svakoj regionalnoj strategiji za inovacije i također u strategiji za inovacije za pametnu specijalizaciju, kako mi to nazivamo, dakle, zatražili smo od vlada da unesu također poglavlje o sinergijama. Sinergije se trebaju promatrati na sljedeći način. ja govorim o ljesama prema izvrsnosti, zato jer ako želimo da svi budu ravnopravni kako bi se mogli natjecati za horizont 2020. u cijeloj Europi, zato nam strukturni fondovi mogu pružiti i infrastrukturu i potrebnu opremu za one regije koje žele pristupiti horizontu 2020. U uredbi smo naznačili također da prioritet e, ima e, i e, europska infrastruktura za prioritetna istraživanja. Kada se prijeđe na Horizont 2020. regije će biti pozvane da iskoristite sredstva za gospodarsko iskorištavanje rezultata istraživanja u okviru obzora 2020. i također potrebno je omogućiti transfer tehnologije ili također pružiti podršku e, pravima intelektualnih vlasništva i to potičemo zato jer smatramo da je istraživanje put ka određenom cilju, sredstvu za postizanje ciljeva, bilo da je riječ o tržišnom učinku tih napora zahvaljujući našim politikama koje potičemo kroz ovaj fond. Vi razrađujete smjernice ili su smjernice već izrađene i prosljeđene regijama? Pa, e, smjernice će biti objavljene na našoj web stranici. Nadamo se da ćemo to učiniti istovremeno i sa našim kolegama i to uskoro zato jer e, sada je u tijeku finalizacija i konzultacije. Također, e, tu se pozivamo na 13. članak uredba, a taj nalaže da svaka glavna uprava, uključujući nas, će na web stranici objaviti programe koji podliježu sinergiji i komplementarnostima kako bi krajnji korisnici mogli pristupiti tim smjernicama i primijeniti te smjernice. Hvala. Hvala lijepa. A, dakle, vrlo ćemo brzo moći naći smjernice na internetu i pogledati si svoju regiju koliko je ona ušla u operativne programe e, kako je primijenila ono što komisija predlaže. Ima li još pitanja? Onda bih vam zahvalila što ste bili s nama i da što ste odgovorili na naša pitanja. A sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. To je e, točka pet. Tu se radi o e, prekrasnom tri, trialogu koji se desio 2. E, travnja od 2. travnja naša nadležna izvjestiteljica nije ovdje. E, predsjednik nije ovdje, ali je s nama mm, jedan od sudionika u trijalogu, e, FIN, on nam može možda reći što se dogodilo tamo e, i Eh, Ivajlo Kalfin će nam sada sve to izvijestiti, a mi ćemo... Izvoli Vajlo, imaš riječ. Hvala Juta. Na novom trijalogu nije bilo nekih posebnih iznenađenja. Vijeće je predstavilo smjernice, parlament je predstavio svoje smjernice koje je usvojio i Naravno moram reći da postoji razlika tu, a ona se sastoji u tome da u našim smjernicama izistiramo da se iskoriste sva moguća sredstva i mjere i također trebamo predvidjeti sve moguće mjere kako bismo mogli isfinancirati prioritete u proračunu za iduću godinu. Vijeće je bilo konzervativnije, odnosno reklo je da trebamo zadržati usvojene krovne vrijednosti i da na taj način e, trebamo računati na, u budućnosti. Također kada je riječ e, o namjenskim sredstvima komisija je poduprla daljnje povećanje, no parlament je zabrinut da sredstva ipak neće biti dovoljna i neka pitanja u raspravi pokazuju da ipak neće biti dovoljno, da će nam nedostajati otprilike 150 milijuna za Ukrajinu. Zapravo Ukrajina nije još uklopljena u proračun Europske unije. Pa izvojet ćemo onda 100 milijuna iz drugih proračunskih e, linija gdje već znamo da postoji manjak. Znači, ako izdvajamo i stavke iz linija gdje znamo da imamo manjak, e, će samo postrožiti kasnije problem. I sigurno će se to uskoro i uvidjeti, neće proteći mnogo vremena. Komisija je rekla da e, nastoji prvo izvojiti sredstva za prioritete, ali u svakom slučaju situacija sa plaćanjima je sve više zabranjavajuća. Situacija u Ukrajini pokazuje da ćemo danas e, morati glasovati o toj prenamjeni i preraspodjeli sredstava. No problem je u tome što ovaj proračun ne dopušta financiranje daljnjih e, nepredviđenih događaja. Dakle, mislim da ćemo i dalje imati poteškoća i tijekom iduće godine i dalje ćemo ustrajati na tome da se istraže i sve dodatne mogućnosti za financiranje proračuna, uključujući i marž za hitne slučajeve. Dakle, da vidimo koji su glavni datumi rokovi za proračunski postupak. Kao što ste i sami rekli, proračun će biti službeno predstavljen 11 e, lipnja e, to će učiniti Europska komisija i imat ćemo i naš izvanredni sastanak e, ili u svakom slučaju sastanak odbora za proračun kako bismo saslušali povjerenike. Evo, samo da vas izvijestim, e, doće i do um, promjene u povjerenicima, zato jer ih se šestoro natječe, uključujući i povjerenika Levandovskog, da će on će predstaviti proračun 11.6. ali e, samo da znate, drugi povjerenik će doći pred odbor, to će biti gospodin Potočnik. Odnosno, ne znamo, e, to bi trebao biti gospodin Potočnik, ali ne znamo od ko će preuzeti njegov portfelj do imenovanja nove komisije. No to će odlučiti predsjednik komisije. Govorili smo o, DAB1, takozvane reviziji DAB1 ali, i u Ukrajini, ali kao što smo rekli, dakle, to će biti raspravljeno na idućim sastancima. Uh, Evo, samo moram reći da na trijalogu je potvrđeno da nema novih sredstava za Ukrajinu. i revidirani e, proračun će biti prezentiran zajedno sa proračunom za 2015. ili što je dogovoreno. E, ako to je to već sve u toku ako se novi parlament već nađe na svom radnom mjestu onda to može trajati e, mislim da će se to dogoditi u rujnu e, odlično ima li još pitanja ingeborg ima riječ e, Jan kaže Ukrajina nemamo novac za uh, Ukrajinu Unija šalje 30 e, e, ljudi u Ukrajinu, a nema novaca. Na kojoj osnovi šalje Unija 30 e, činovnika u Ukrajinu? Što će oni tamo raditi? Netko se to, zato mora brinuti i ovaj bi odbor trebao postaviti to pitanje pitanje je samo da li smo mi da, oni koji treba postavljati to pitanje ili je to odbor za vanjsku politiku oni ne idu tamo zbog proračuna e, jer nego zbog toga da dadu neku potporu nemoj mene pitati to u svakom slučaju um, to košta novac, to je skupo. Moramo to pitanje postaviti. Izabel ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja bi se vratila na ono što je rekla gospođa Gresle. Osim proračuna i trijaloga imamo problema sa izbornom delegacijom u Ukrajini. To treba financirati trebamo se e, mobilizirati vis-a-vis Levandovskog. E, biti će čudno e, ako se mobiliziramo, a ne možemo financirati promatračku komisiju ili delegaciju za izbore 25. svibnja. Ispast ćemo smiješni u očima drugih ako ne možemo financijski podržati tu misiju moramo aktivirati Levandovskog i moramo reći da e, se tu radi o stabilnosti. Moramo tu e, delegaciju financirati, inače ćemo ispasti, kao što sam rekla, smiješni. Hvala. Evo da se osvrnem na pitanje Ingebor, naravno da moramo upitati komisiju o osoblju koje će biti tamo, ali moram reći da je komisija objavila da će izvojiti 11 milijardi za Ukrajinu, uključujući i sredstva iz Europske investicijske banke, brd i tako dalje. Dakle, doći će do um, značajnog povećanja obveza Europske unije prema Ukrajini, no moj problem e, je jedno proračunsko pitanje koje nije u proračunu, obećano nam je to, ali zapravo pitanje je odakle ćemo pribaviti ta sredstva. A također kada je riječ o instrumentu stabilnosti, dakle sada ćemo e, uzeti u obzir tih 150 e, milijuna, to je upravo instrument za stabilnost, ali ta će se sredstva izdvojiti iz proračunskih linija koja znamo da nemaju dovoljno sredstva. Dakle, mi zapravo samo redistribuiramo deficite manjkove e, na razne linije proračuna. Samo da, vam, da vas podsjetim, na zadnjem sastanku koordinatora smo zaključili da ćemo povjera, povjernika Levandovskog poslati i da čujemo odakle će doći novac i kako će to komisija organizirati tehnički a i da se to onda može i platiti. E, za sada nismo dobili odgovor. Ono što se u međuvremenu dogodilo, e, podsjećam klub NATO, e, klubovi su se pobrinuli za to da će se postaviti to pitanje i onda ćemo dobiti odgovor, nadamo se, na plenarnom zasjedanju. Jens ima riječ. To je sve točno na pitanje e, Inge e, treba odgovoriti, to je opravdano. To e, imamo ovo pitanje kako će Europska unija onda isplatiti odobrenu pomoć za Ukrajinu, to jest obećanu pomoć za Ukrajinu. Da li su, dragi kolege i kolegice, svjesni našeg, naših odnosa sa komisijom. Komisija u načelu dobije nalog od vijeća da to financira, kako izgleda situacija, e, stalno postoji manjak sredstava i onda komisija sve e, odlaže do zadnjeg trenutka imamo sada problema s rokovima. Nemamo više e, puno vremena za sastanke, ali možda možemo stupiti u dijalog s predsjedništvom o tome. E, ne možemo zaobići to pitanje pitanje kad e, sve te obveze dospijevaju. Što prije počnemo razgovor sa predsjedništvom, to će se prije vijeće pozabaviti s tim. Mm, mm, e, možemo mm, i dobiti odgovor ne. Kako se može financirati pomoć za Ukrajinu? moramo e, e, također se obratiti i predsjedništvu i vijeću osim komisiji. Mislim da ćemo sljedeći tjedan u srijedu, to jest o tome o, e, ćemo raspravljati. Onda će vijeće biti prisutno na plenarnoj sjednici. Pa se može o tome voditi rasprava. Izvoli. Hvala problémy s těmi e, penězi abychom je sehnali pro ukrajinu je stanoveno jak budou tyto peníze. problema s tim financiranjem e, ako želimo dobiti novac za ukrajinu e, moramo gledati kako se taj novac izdaje i troši nadamo se da će to završiti tamo gdje je taj novac namijenjen da, to je točno. Nadam se da ćemo te odgovore dobiti i pismeno. Postavili smo sva ta pitanja, željeli bismo to znati. A samo da vas obavijestim, e, za vrijeme trijaloga je povjerenik e, jednoznačno rekao da neće biti novog, svježeg novca, što god to značilo jer taj novac već postoji negdje u proračunu. E, sada ćemo dobiti, sada ne možemo dobiti odgovor točno iz kojeg e, proračunskog pravca će to ići. E, ovime završavamo ovu točku dnevnog reda. Izvolite. Komisija bi ipak željela dati odgovor na ovo. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Evo, samo da se osvrnem na neka od pitanja koja su postavljena. Evo, započet ću od vaše napomene o pismu koje je poslano gospodinu Levandovskom o financijskim sredstvima za Ukrajinu. Odgovor je poslan prošlog tjedna u kojemu se objašnjava kako će se prikupiti tih 11 milijardi, uglavnom kroz zajmove Ukrajini, a učinak e, svega toga na europski proračun će se izraziti kroz e, fond za jamstvo, a taj se fond puni sa 1% kada se jednom e, naknade sredstva, odnosno da skratim priču. To znači da će učinak tih zajmova na europski proračun će se osjetiti tek u proračunu 2016. godine, što znači da neće biti neposrednog e, učinka na europski proračun u tom smislu. Kada je riječ o dodjeli bespovratnih sredstava koja su prisutna u paketu pomoći, e, to će se prikupiti iz e, politike za susjedstvo i također sukladno načelu više za više za sada izdvajanja koja su u visini od otprilike 200 milijuna za 2014. godinu će e, se ostvariti iz postojećih sredstava. Dakle, za sada nema neposredne potrebe da se izdvajaju novi e, rashodi iz te strane. I dopustite mi sljedeće. Kada je riječ o radnoj skupini za Ukrajinu, zamisao je bila ne toliko da se ljudi šalju u Ukrajinu, nego da se prikupe svi potrebni elementi za pružanje pomoći Ukrajini na raznim područjima, polazeći od programa pomoći Ukrajini, zatim eh, programa tehničke pomoći u različitim eh, područjima, što uključuje i trgovinu jer je to također dio paketa. A eh, svrha svega toga je uložiti jedan usretodočeni napor kako bi Ukrajina se što prije opravila od krize, a Htjeli smo to učiniti uz pomoć postojećih ljudskih resursa u, komisiji, dakle nećemo zapošljavati i angažirati nove ljude. Kada je riječ o razini plaćanja 2014. godine, pitanje koje je postavljeno prije se odnosilo na e, plaćanja, dakle kada smo razgovarali o malim i srednjim poduzećima, evo tu samo želim podsjetiti na činjenicu da u postupku usvajanja proračuna 2014. godine je dogovoreno odnosno um, komisija i parlament su usvojili zajedničku izjavu gdje je komisija ukazala na to da odobrena sredstva e, koja su i onako već povećana će vjerojatno biti nedovoljna i također se dalje u izjavi govori da će onda komisija možda morati pribjeći svim instrumentima fleksibilnosti u novom višegodišnjem financijskom okviru što uključuje i maržu za hitne slučajeve, što znači da komisija za prati sva plaćanja kako bi e, našla odmah utvrdila gdje se pojavljuju manjkovi i također u sljedećih nekoliko mjeseci će komisija možda i iznijeti prijedloge koji će vjerojatno uključivati i onda pribjegavanje toj marži za hitne slučajeve. Ja, ähm, ich glaube auch, dass ähm, možda bismo trebali malo pričekati dok dobijemo sve informacije e, i e, da ih možemo i probaviti. E, time je završeno izvještavanje o proračunskom trijalogu završeno dolazimo do e, šeste točke dnevnog reda i e, e, zajedno s tim pod točkom sedam ćemo onda glasati a pod točkom šest ću sada pozvati izvjestitelja Salvadora da nam nešto kaže o amandmanima koji su do njega stigli da ih komentira i možda da nam izloži svoje kompromise kako bismo onda moglo, mogli glasati e, i kako bismo sve pojednostavnili. Salvador, molim te, imaš riječ. Se presenta muy brevemente porque... Da, vrlo kratko, zato što imate već pred ovom glasački popis koji je bio vrlo složen. Teško ga je bilo sastaviti, ali evo sada je pred vama. Znate da je ključno ono što izvjestitelj branio od početka ovog postupka, da smo morali doći do sporazuma sa predsjedništvom, sa administracijom, kako bismo mogli pomiriti sve interese i unaprijediti učinkovitost troškova u institucijama. Tu su bile zatim i potrebe vezane uz izbornu kampanju, borba za štednju, te borba da se proračunske obveze koje su bile obavezne, da se one ispune, ispune budući da smo se na to obvezali u e, u našem parlamentarnom sazivu. Eto, sad smo došli do do prednacrta procjena proračuna za 2015. godinu koja u skladu sa posljednjim krugom pregovora i mirenja sa predsjedništvom parlamenta Dakle, govorimo o porastu od 1,8% te 0,4% za prilagodbu za naknade i mirovine. Mislim da je to iznos koji je razuman za klubove zastupnika s obzirom na to da je to minimalan potreban kompromis kako bismo mogli ostati u okviru eto programa štednje te istovremeno e, odgovoriti na obveze koje smo kao parlament i odbor za proračune preuzeli u ovih e, nekoliko godina. S druge, s druge strane, važno je sjetiti se da sve novi prioriteti, da to ostavljamo novom parlamentu, mora imati Dakle, mm, dakle, okupit će se novi odbor za proračun i definirat će preciznije prilagodbe i prioritete te odgovornosti, te političke odgovornosti, što podrazumijeva dakle, ili financirati nove prioritete ili napustiti neke koje se sada funkcioniraju. Mislim da mm, naš stav možda neće zadovoljiti sve klubove zastupnika no vjerujte mi da nakon četiri kruga mirenja ovaj dogovor koji smo postigli sa predsjedništvom parlamenta kroz ovaj postupak Dakle, zajedno smo radili, zajedno smo izrađivali procjene, predsjedništvo, parlament i odbor za proračune. E, sjećam vas da na početku smo imali 3,83% i na kraju smo pali do eto ove brojke koje sam sad rekao i ja mislim da je ona realna i primjerena. Predlažem jedan kompromisni amandman kojeg imate na kraju popis, e, glasačkog popisa. Tu sam spomenuo sporazum do kojeg smo došli i izražavam te postotke porasta, učinak koje će oni imati na obvezne rashode te na izvanredne rashode. Te želim reći da je jako potrebno da sljedeći parlament e, prilagodi proračunske prioritete te donos, donese e, ključnu završnu odluku o, proračun, o proračunu za sljedeću godinu i to u listopadu ove godine. Važna tema koja znatno utječe na proračun je financiranje zgrade Konrad Adenauer u Luksemburgu i u tom slučaju nam glavno tajništvo mora predstaviti konkretan projekt o učinku troškova izgradnja, o financijskom učinku koji će imati ako ne bismo sve financirali iz proračuna, već uzeli nekakav kredit. A posebice je važno da se u rujnu i u listopadu provede evaluacija o e, sredstvima koja nisu iskorištena na kraju 2014. E, I da se vidi mogu li se namijeniti pretfinanciranju preuzetih obveza za izgradnju te zgrade. Osim toga imate četiri stranice glasačkog popisa, imamo 79 amandmana plus one koje se odnose na uvodne izjave. I eto, gospođo predsjedateljice, ja kao izvjestitelj želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i koordinatorima koji su me pratili u ovom postupku koji je vrlo neobičan. Četiri kruga mirenja sa predsjedništvom parlamenta e, u vijeću te dakle e, u svim tim naporima te naravno i veliko hvala našem zamjeniku predsjednika Žorđu Lajanu i molim vas da e, glasate za ovo izvješće. Puno vam hvala. Äh, äh, in die einsteigen. Äh, idemo u glasanje. Ali sada već najavljujem. Molim vas stavite svoje kartone u mašine, u strojeve, u naprave. To znamo. Obvezni smo sada da poimenično glasujemo na kraju morate staviti kartone u napravu. da ima E, da ima riječ. Desculpa da, aos colegas e aos intérpretes pela minha voz. Želim hm, ukazati na problem sa prevođenjem da loše čujemo danas. Zapravo riječ je o višoj sili, no u svakom slučaju htjela sam se javiti za riječ jutros. Neću raspravljati o sadržaju ovoga sporazuma, o tome smo već raspravljali, ali imam niz pitanja u vezi sa popisom za glasanje i također sa postupkom glasovanja. O tome ću govoriti, o postupku. Dakle, kao prvo, moj klub nije e, sporazuman s time da se 31 amandman smatra kao da su obuhvaćeni kompromisima. Osim toga, kada je riječ o glasačkom popisu, prekinuti je govornik. Dakle, kada je riječ o glasačkom popisu, u stavku petom, ne znam, možda sam krivo shvatila, ali ono što vidim ovdje izgleda kao da se vraćamo o prethodnim kompromisima, ali ovdje kaže da je u kompromisima obuhvaćen također 31. amandman, ali nije. Dakle, želim eh, da se posebno glasuje o tome. Ispričavam se što kašljem. Znam da sam gotovo nerazumljiva. Gornica se prekida. Dakle, kao što sam rekla, rečeno je da je 31. amandman uključen u kompromis, ali nije. Jedno je ako se ne razmatra, a drugo je ako se kaže da je uključeno u kompromise. Zatim broj 27 i 57, to je vezano za financiranje političkih klubova. Mislim da se to ne bi trebalo uključiti. Dakle, opet je tu riječ o tim kompromisima. Žao mi je što se moram stalno nakašljavati. No, da to nije sasvim nužno, ne bih danas niti otvorila usta, molim vas da mi to vjerujete, ali smatram da ovi amandmani ne utječu na e, sadržaj kompromisa, dakle oni ne bi trebali biti u, tom kompromisu. Dakle, ili ćemo izmijeniti kompromis na predsjedništvu, ili se ti amandmani neće uopće razmatrati, a mislim da to nije u redu. Imali smo sastanak u Strasburu 12. ožujka i tamo je jasno rečeno upravo to, a čini se da su i koordinatori se s time složili i o tome su nas izvijestili, odnosno da je došlo do pogrešnog tumačenja onoga što se događalo u vezi sa financiranjem klubova zastupnika i drugi klubovi zastupnika, ne samo moji, nisu se složili da bi to trebalo ući u kompromis. To nismo podržali. Nismo podržali da se to uključi u kompromis. Dakle, to je zapravo primjedba na postupak i na metodologiju glasovanja, ako tako možemo reći. I još jedna napomena koja je možda manje važna, ali ipak, e, znači u posljednjem dijelu 39. E, amandmana je naznačeno da se glasuje sa plusom, a nekako stoji na e, glasačkom popisu da se ne razmatra ako je 37. amandman usvojen. To su politička pitanja, sada neću ulaziti u to sa političkog stajališta, nego samo sa metodološkog stajališta, kako bismo mi mogli glasovati i izraziti svoj stav. Nadam se da će kolega uvažiti ove prijedloge. Hvala svima. ono što sam dobila od dokumentacije je već dano na glasanje jer to se ne protivi kompromisu, ali amandmani 26, e, 27 i 57 oni ne spadaju u kompromise. On, kompromis ih ne preuzima, ali kad glasamo o kompromisu, ako glasamo pozitivno, onda oni otpadaju. Da, točno. Ne možemo e, e, jedan put e, jedan glasati A, a drugi put B. To je jasno. Oni nisu uključeni u kompromisu. Oni otpadaju, međutim, ako se prihvaćaju kompromis. Onda su bespredmetni. To je jasno. To možemo tako i zapisati.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 Dakle, s jedne strane, naši amandmani se ne razmatraju ako se kompromis usvoji zato što su kontradiktorni. I to sam, naravno, prihvatila jer je to osnovno načelo demokracije. A sada ne možemo reći da se neće staviti na glasački popis jer su već dio kompromisa. Mi mislimo da nisu. Tako da na glasičkom popisu ti bi se amandmani trebali izbrisati kao dio kompromisa i trebali bi se vratiti ponovno na glasački popis. Ili bi se trebali izvući iz amandmana koji je pokriven kompromisom. To je ono što tražim. Ne tražim od vas e, da prihvatite moje amandmane, već da ih izvučete iz kompromisa.

31 ne. O njemu moramo glasati. Da, tako da to je različito. Da, ali 27 i 57 uh, e, prema našem stajalištu to je novi stavak. A 27 i 57 mi mislimo da oni nisu kontradiktorni sa kompromisom i mislim da bi trebali biti odvojeni, da bi se o njima trebalo glasati odvojeno. Zato što ne potpadaju automatski, dakle o njima bi trebali glasati, sad možete glasati protiv njih ako smatrate da su nekompatibilni. So, jetzt machen wir aber in der a sada idemo dalje sa e, govornicima Jan. Hvala predsjednice. Malo imam, ja sam malo, malo mi je čudno zašto uh, 51 amandmani gospođe Gresla su povučeni. znam da su već e, usvojeni na plenarnoj sjednici u jednom drugom izvještaju. I ako se dobro sjećam, mislim da je to bila jedna ugodna većina. E sad u ovim procjenima za pa-, parlament za sljedeću godinu, mislim da je to posve logično u međuvremenu, ne znam da li to bilo prije ili nakon glasanja na plenarnoj, je gospodin Lamasur uputio pitanje pravnoj službi je li to bilo dopustivo, da ili ne. I htio bih čuti od pravne službe je li to bilo prihvatljivo ili ne. Ili je tu nešto bilo, e, nešto što nije bilo u redu s njima, pravno gledano. I shvaćam da gospođa Gresle je e, povukla zbog jezičnih razloga, to nisam već dugo čuo u ovom odboru. Koji su jezični e, problemi? Ja razumijem engleski, razumijem e, njemački. Nisam vidio neke razlike. Tako da sve mi je ovo čudno. E, čudno mi je sve što se događa s ovim amandmanima. Može li me netko prosvjetliti? Ja ne shvaćam Naravno da smo se u pripremi ovog odbora e, malo zamislili o tome što ćemo raditi e, sa eventualnim e, odgovorom službe. A sa Alenom smo se dogovorili da da je Inge povukla svoje amandmane, a da onda nećemo pitati da li su dopustivi ili nisu dopustivi. To je jedno. E, ono što je Inge e, navela kao opravdanje, kao argumentaciju, e, rekla je da da to nije mogla staviti u njemački, pre, prenijeti u, u njemački i dala je onda to na engleskom. E, ljudi pa mi znamo to smo već e, e, puno puta spomenuli s koordinatorima svi amandmani i tu smo svi, svi složni da ćemo amandmane raditi na engleskom bez obzira na sadržaj dopustivo ili nedopustivo na engleskom mora biti molim da se svi drže tog pravila točka. Za sada Inge kaže, ja neću sad opet sve to ponavljati. Inge kaže da je imala probleme e, sa ovom radnom e, prijevodom. U, e, imali smo prošlog tjedna sve te amandmane na engleskom. Gdje su on to, onda ti problemi? U čemu je stvar? U, oko toga je bilo puno halabuke, ali i ja smo rekli, ako Inge povuče amandmane, onda ne vidimo potrebu da, da e, e, službu Libe još time opterećujemo. E, to Nis, tu, ti si se e, nisi javila za poslovnik već za e, popis govornika. Idemo na poslovnik. Ja imam razuvjerenje za kolegicu Susa ono što je objašnjeno prije glasanja. Mm, e, točka koju otvara Jan možemo riješiti i pojasniti nakon glasanja glasanje bi trebalo već teći 20 minuta, a, a imamo i vlakove i letove. Molim da sva pitanja u vezi s ovim amandmanom koje nema veze sa glasačkim popisom e, i uključivo i ono što je i kada i gdje netko povukao. Molim da sada glasamo. E, nešto o poslovniku. E, ja sam ponovno ja... želim ponovno uvesti amandman gospođe Gresla. To nije prvi puta imamo i poslovnik. Ako to sad ti želiš preuzeti, molim da me slušate vi tamo traga. Onda je to uh, usmeni za uh, amandman. Mi se tome protivimo. O, time smo i ovo riješili. Da, naravno. E, dva, dvije osobe su ovdje dovoljne da bi se odbili usmeni amandmani. Ne e, sadrženo. Inge ima riječ. E, ja bih željela odgovoriti Janu. 158 anticipated he criticizes this political interference. This political interference sam popravila u the political interference. Uh, ovo anticipated bi bilo uh, vrlo loše uh, formulirano. Ja sam htjela konzultirati lingviste pravnike, to nije bilo moguće E, onda smo rekli dovoljno je e, većina plenuma ja, ja to još uvijek još nikada nisam doživjela da smo imali e, ovakove lingvističke probleme to je jedna svinjarija i to planirana svinjarija možemo još dalje o tome razgovarati ali sad ćemo glasati a nakon toga ćemo ako ne imaju ljudi potrebu da o tome raspravljamo ja ću se vratiti na ovu točku dnevnog reda kad završimo glasanje prema tome sada dolazimo do glasanja Sala dvor je sve obja e, stavak broj jedan, e, tko je za Amandman 11. Kompromis, o, amandman koji gore stoji. Nakon stavka 4. Ko je kompromis, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada do, do, do stavak 1, e, amandman 11, za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, amandman 12, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, amandman 14 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 18 za, protiv, ok, provjera. Da li su svi glasali? Jedan glas fali. Svi imaju svoje kartone, svi su ih stavili u ovu mašinicu, svi su glasali. 15 za, 18 protiv, odbija se. Amandman 19. Naravno, sa usmenim amandmanom sve je zapisano za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, e, također se odbija. Amandman sedamnaest za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, sada da dolazimo do stavka 4. E, amandman 21 za, protiv mislim da se odbija provjerit ćemo amandman 21 molim glasajte Mhm. E, oštro oko e, odbija se 17 prema 17 4a e, novo amandman 23 tko je za protiv suzdržani odbija se Dana, onda dolazimo do amandmana 28. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39, e, ne 30, oprostite, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 33 u tri dijela, u, tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se drugi dio za protiv suzdržani odbija se treći dio za protiv suzdržani odbija se onda dolazimo do uh, amandmana 34 za protiv ko se suzdržava odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, tko je suzdržan, odbija se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45 e, za, protiv, suzdržani, moramo će e, provjeriti. Nešto nije bilo sasvim jasno. 45. Glasamo za amandman 45. Usvaja se. Da, dolazimo do amandmana 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48 za, protiv, u suzdržani odbija se amandman 49 za protiv suzdržani usvaja se amandman 50 za protiv suzdržani usvaja se amandman 52 za protiv suzdržani, usvaja se. Onda dolazimo do e, amandmana 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda smo kod amandmana 56. Za? Protiv? Suzdržani? Odvija se. Sada dolazimo do amandmana 60. Da? Ne. povučen je. Onda da dolazimo do amandmana 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, moramo provjeriti. Ah. Opet imamo 17 prema 17, odvija se nažalost. Idemo sada na amandman 64. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 66 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 67 za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 69 za, protiv, ok, odbija se. Odbija se. Amandman 70 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 71 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 72 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 74 za, protiv, molim, tko je protiv? Još jednom. Odbija se. Odbija se. Provjerit ćemo. Odbija se. Odbija se. A sada dolazimo do eh, amandmana 73. Sens 73. 73. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 75. Za. Protiv. Provjera. Provjera. Jesmo glasali? Da. Usvaja se. 19 prema 16. Amandman 1. Sada smo kod uvodnih izjava. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 4. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. A Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5.1. Ok, tko je za? Protiv? Suzdržani? Uzvaja se. Amandman 4 za. Protiv. Provjerit ću. E, odbija se. A sada dolazimo do amandmana 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6. Za? Protiv? Suzdržani? Mislim, svojeno, provjerit ćemo. Glasamo za šest, amandman šest. Odbija se sa jednim glasom. Idemo do sedam, amandman sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman devet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10 sa e, usmenim amandmanom izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvaja se i sada e, usmeni amandman 5.2 izvjestitelja, tko je za, protiv, tko se suzdržava, usvaja se. Sada trebamo poimenično glasanje e, za e, konačno glasanje tko je spreman glasati. Jesu li svi glasali? Dobro. 26 za, 9 protiv, nema suzdržanih. Sada dolazimo Okay, dann werden wir... A sada ćemo... Dubs, dolazimo do DAPS i DEPS. Mm, proračun e, e, DAB e, broj 1, stavak 1 od 2014. Tko je za Tehnički amandman izvjestiteljice. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se tehnički, amandman stavka 2, tko je za, e, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada moramo opet pojmenično glasati. Molim da to učinite. Glasujemo pojmenično. Svi su glasali. 34 za, jedan glas protiv. Nemamo suzdržanih. Znači da smo i to napravili, a sada dolazimo do Deksa 3 Dakle, to se odnosi na na e, novu pravnu osnovu u horizontu 2020 i prijenos uzima u obzir revidirano odvajanje e, preuzetih obveza, tako da mislim da to možemo preporučiti. Vi ste za ili želite uzeti riječ? Želite uzeti riječ? Samo kratko pitanje. U komisiji govorimo o dakle broj 20. Dakle govorimo o 27 milijuna koji ide za demokraciju i ljudska prava, to je već potrošeno, ali vidim da je to uzeto iz e, stavki koje su također e, u deficitu. I zanima me, htio bih pitati komisiju koji je njihov plan, što oni misle o tome. Äh, Imamo li još kakovih pitanja za različite e, dekove, jer ćemo onda to sve odjednom odgovoriti, a onda ćemo glasiti. Izabel, ja imam primjedu na dek šest. Dek šest mi imamo e, e, opet pitanje humanitarne pomoći gospođa Georgijeva je rekla kako je to problematično za aktivne nevladine e, organizacije u Siriji i drugdje. Imali smo probleme s time u 2014. E, zbog nove prakse proračuna e, gdje se svake godine ponovno izvještava e, kad smo usvajali proračun za višegodišnji financijski okvir da moramo uzeti u obzir zakašnjala plaćanja. Imamo i druge probleme, hitnu pomoć u budućim godinama tu moramo e, e, začepiti e, opet nove rupe imamo kritičnu situaciju jer vijeće odbija ovaj transfer tu se ne radi o povećanju plaćanja već plaćanje onog što, za što smo se već obvezali mislim da je ova situacija vrlo problematična moramo inzistirati na ovom transferu kako bi nevladine organizacije mogle djelovati i kako bi se mogla pružati humanitarna pomoć. Ova situacija je apsurdna za cijeli proračun. E, stalno nešto krpamo jer e, zatvaramo neke rupe. Izabel, lijepa ti hvala. E, mislim da je to bilo jasno i našoj izvjestiteljici i ona će nam reći kako ćemo tu postupiti. Dobro, onda ću eto ja sada preuzeti. Ja preporučujem da glasamo za sve transfere, ali mogu reći da dakle kad govorimo o DC6 i broj 10 Naravno da je problem ako uzimate sredstva iz proračunskih stavki koja će isto trebati taj novac kasnije. Dakle, to je kao preljevanje šupljeg u prazno. I naravno potrebno Potrebna su nam jamstva komisije. Želimo čuti od njih da je to izvedivo. I mislim da je to jedini zapravo način na koji možemo postupiti. I imamo ogromne probleme u ovom trenutku. To je otkriveno i u okviru grupe za praćenje i u raspravama s gospođom Đorđevom i ostalim predstavnicima komisije o toj situaciji. Kad govorimo o DC7, o te o e, komunikaciji EMU, e to predlažem također da se ukloni. To su informacije koje su poslane Odboru za ekonomska i monetarna pitanja. Odbor smatra da bismo trebali otpustiti tek polovinu sredstava, no mislim da tu idu sad malo u previše detalja. Mislim da bismo trebali iskoristiti pričuve koje imamo. Dobili su te podatke, e, ja smatram da bismo to trebali ukloniti. Kad govorimo o broju 8 i 9, e, oni su, tu je situacija jednostavnija. Tu govorimo o dogovoru o službenicima, o mirovinama i o plaćama. Tako da to također mm, moramo prenijeti. A devet se odnosi na provedbu sporazuma o ribarstvu s Marokom. Mislim da glavni problem koji imamo ovdje je Dakle, u području vanjskih pitanja znamo da su nam potrebna sredstva za humanitarnu pomoć, te za europske instrumente za demokraciju i e, ljudska prava i zapravo znamo da cijela kategorija 4 jednostavno nema dovoljno novaca i uzimamo novac iz stavaka koja ćemo onda kasnije morati pronaći negdje drugdje, ali pretpostavljam da to sada moramo učiniti. Hvala lijepa Izabel. Mi smo si preduzeli da ako sada glasamo pozitivno o DEX 6, da onda zamolimo jednog od predsjednika parlamenta da ćemo mu jedno pismo gdje ga pozivamo da onaj novac koji, koji se uzima iz proračuna da se taj novac što prije moguće e, dade natrag. E, svima nam je jasno da na svakom mjestu imamo manjkove Hvala lijepa na ovoj informaciji. E, gospodin Šulc je već dobio puno pisama, to će biti još jedno pismo. E, kako je to išlo u vijeću? E, tamo imamo problem, može nam komisija reći kako ćemo zatvoriti rupe, ali vijeće je problematično. Imate li informacije kako su se tamo stvari odvijale, gospođo izvjestiteljice? O tome smo raspravljali na trijalozima. I ono što je parlament tražio je da nam komisija zajamči da će novac biti pružen tim programima kasnije ove godine. E, vidjet ćete razlike u provedbi kako to budemo radili i možda će krajem godine biti e, lakše pronaći ta sredstva. No, imate pravo kad kažete da je to sve dosta navučeno. I vidjet ćemo što će se dogoditi u drugoj polovici godine kada se novac potroši. I to nam je komisija jasno rekla. Morat ćemo koristiti e, pričuve za izvanredne situacije i sve ostale instrumente fleksibilnosti. To će se dogoditi u e, drugom dijelu godine. To sigurno neće biti jednostavno, ali tako moramo postupiti. Hoće li komisija još nešto reći? Ili možemo prvo glasati ili će komisija se sada izjasniti? U redu? Gospođo predsjednice, ova dva deka. U prvom redu prva informacija koju sam, e, vijeće to neće odbiti. To vijeće neće odbiti. E, vi poznajete posljedice ako parlament glasa, a to nije usvojeno. Prvo, u stvari koristimo sada sredstva koja imamo na raspolaganju kako bismo sredili probleme E, bar na neki privremeni način. E, imamo e, novac u pričovi i moramo ponovno uspostaviti kredite u ovom postupku i tu se radi o, jednom dodatnom budžetu, proračunu to je instrument koji je pomalo e, kao neka akrobacija, akrobatičan, ali tako stoje stvari. Ok, a onda ćemo glasati po redu o DEX. Tko je za preporuku DEC 3? Molim, dignite ruku. Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvaja se. Onda dolazimo do dek 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dek 7 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dek 8 za? Protiv? suzdržani, uzvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Moramo glasati. Ovo je transfer. Onda dolazimo do transfer i drugi otjeljci. Monika ima. Hvala predsjednice. Ovdje se radi o transferu Europskog e, e, revizijskog suda to nije sasvim jednostavno. E, trebali bismo znati nešto o pozadini, da li to moramo provesti je drugo pitanje. To je presuda Europskog suda da jedno popunjeno mjesto je bilo proglašeno nevažećim i iz toga su rezultirali, rezultirale posljedice. E, ja moram revizorskom sudu postaviti pitanje. Prvo, e, što je ovoga pozad, e, ako je to presuda suda, onda to nije tajna. Što je to konkretno kao drugo? Eh, on je, to stoji kod mene, stoji elegan sud eh, eh, je odlučio da ne imenuje podnositelja zahtjeva u, kao direktora, neće se platiti odšteta, već će uprava morati stupiti s njim u dijalog kako bi postigli sporazum o kompenzaciji za e, nezakonitost postupka čija je bio žrtva. Ja bih htjela znati što se tu zapravo dogodilo kako bismo kao e, odbor za proračun znali što je tu pošlo krivo, što se tu dogodilo. Izvolite. Hvala. E, znam da je to objavljeno u listopadu prošle godine i bilo je samo jedno imenovanje jednog direktora e, na revizorskom sudu koje nije bilo u skladu sa odlukom suda. Sud Europske unije je odlučio da to nije dovoljno dobro obrazloženje za odbijanje e, te osobe na tom položaju. Tako da je sud zatražio od revizorskog suda da nadoknadi tu osobu zbog nedostatka obrazloženja donesene odluke. To je glavna pravna e, odredba. E, to je glavna pravna osnova suda Europske unije. Ko, E, odštata i za što se obeštećuje osoba? Koje opravdanja? A, revizorski sud je inače uvijek tako točan u svojim opisima, a ovdje nije dao objašnjenje. sud je od nas zatražio da postignemo sporazum s tom, osobom kako bismo mu nadoknadili izgubljenu dobit što je rezultiralo time što nije dobio to mjesto u odboru e, ravnatelja. Tako da to je otvoreni dogovor kojeg revizorski sud mora postići s tom osobom kako bi se dogovorili o nadoknadi što nije stavljen dakle, na to mjesto koje je dobio. O tome se još uvijek pregovara u revizorskom sudu. I mi tražimo e, dakle odluku od revizorskog, zapravo od Europskog suda e, prošlog listopada da do tog će dogovora doći u sljedećih nekoliko tjedana. Možete li nam reći o iznosu te naknade? O iznosu se još uvijek pregovara, no pravna služba revizorskog suda, dakle govori se o oko 160.000 tisuća eura. pardon, oko 100 tisuća eura. No, ovdje nemamo samo taj slučaj, imamo još jedno tri slična slučaja, zato se iznos koji smo stavili razlikuje. S tim ljudima smo također uvijek, još uvijek u pregovorima. Hvala vam. Ja bih htjela dobiti jasne podatke E, e, normalno revizorski sud je uvijek vrlo točan i strog e, za 50 centa se bore u Rumunjskoj sada bih rado znala osobe, svote, točne podatke ako to audit, sud revizora ne može napraviti, ko onda to može? Mi moramo biti sasvim precizni u svojim izvještajima i financijama, a ovdje nemamo ni činjenice ni točne podatke. Hvala. Pokušavam vam dati sve podatke koje mogu. Iako znate da je to objavljeno, je, dakle, od strane suda, pra, suda Europske unije, no tu nema imena, to je anonimno i e, ne mogu sada reći tko su te osobe koje će biti krajnji stav suda. No mi moramo imati dovoljno sredstva da e, možemo voditi pregovore. Naravno ne želimo potrošiti puno novaca, no određena sredstva su nam potrebna kako bismo ispunili svoje obveze i ispunili presudu suda Europske unije. E, vi ste, morate platiti obeštećenje opeštećenje za jedan slučaj i imate tri slučaja mobinga. Sad bih htjela znati svote. Znamo imena. E, e, značajno je kako ovdje se taje svote. Ja bih e, htjela znati zašto radim transfer. Zašto i koju svotu. E, ako, ako je to još uvijek u fazi pregovora, onda ne znamo da li trebamo napraviti transfer ili ne. E, trebamo čekati presudu, a sud zna u kojoj se svoti radi taj sam i prijedlog i ja htjela dati. E, Juta odlično si to e, formulirala. E, ne možemo očekivati da ćemo dobiti više informacija nego što smo dobili sada. Izvolite. Hvala. ali Ispričavam se, ali naš problem je da mi trebamo ta sredstva jednom kad mm, dođe do odluke, to će biti u sljedećih nekoliko dana ili tjedana, tada ćemo to morati odmah platiti. Ne želimo opet imati jedan otvoreni slučaj pred sudom Europske unije zbog toga što nismo imali dostupna sredstva. Zato nam je potreban taj novac, a naravno sud Europske unije će vas obavijestiti o ključnoj odluci i o ključnom iznosu. No mi moramo imati ta sredstva kako bismo mogli zatvoriti pregovore i kako bismo mogli ispuniti svoje obveze prema ispunjavanju e, presude suda. Naravno sve informacije sa svim elementima ćemo vam poslati, a pritom nastojat ćemo poštovati anonimnost e, osoba o kojima se radi. Naravno, to je jasno, anonimnost e, ljudi koji su ovdje uključeni, to je e, apsolutno potrebno. Gospodin Hartung ima riječ, a onda će Monika dati prijedlog, naš prijedlog i ići ćemo dalje. Doista me čudi ova rasprava. Vi ne znate iznos, mi ne znamo iznos, ali već želite novac. To je malo smiješno. Mi to želimo odgoditi. Monika? Pardon, nisam čuo um, prijevod posljednjeg govora, gospođo Formajer. Oprostite, ovo je e, zdravi zahtjev koji se odnosi na financijsko upravljanje. Mi moramo imati sredstva u našem proračunu kako bismo spoštovali odluku Europskog suda. Ako nemamo cjelokupan iznos ili e, zaključni iznos sada, to je sad normalno, nemamo ga u ovom trenutku, ali sada tražimo maksimalni amount, maksimalni iznos za kojeg predviđamo da ćemo morati potrošiti na te slučajeve. No moramo imati ta sredstva u proračunu da ispunimo pravnu obvezu u E, provedbi odluke suda. A sada Monika. Da, ja sam tu vrlo kritična. E, podaci o mobbing e, su tako tajnoviti, to možete čitati u novinama što nam oni daju ja se osjećam prevarenom kad vidim e, da u novinama piše e, ono što se drži u tajnosti. E, čitamo u novinama, a mi sami ne dobivamo informacije. Predlažem, ako imate točne podatke kad i kad znate što treba transferirati, prenijeti, E, moramo znati što i zašto transferimamo. Mi kao odbor za proračun e, to moramo znati. 11. E, srpnja ćemo se opet sastati, a do tog datuma ćemo imati podatke od vas. Kod mobinga su to prijenosi koji se sada već kod zadnje sjednice traže, to jest na zadnje sjednice se traže. Ako se slažete, 11. E, srpnja možemo složiti o tome kad budemo imali podatke. Ja sam sve e, pročitala već i u novinama. E, ja želim samo znati svote i zašto se one izdaju. Ne, treba mi, ne trebaju mi imena, to nije naša zadaća. E, to mora ostati, može ostati anonimno, iako su novine već o tome pisale i navele imena. Mislim da smo sve raspravili i riješili. E, sud nam je objasnije da će sljedećih dana biti poznata točna svota, što znači da će sud onda sa sigurnošću biti u stanju do 11. srpnja Eh, nam reći eh, ili do 11. lipnja, oprostite 11. lipnja, 11. 6. ćemo onda eh, glasati. Tko je sporazuman, tko se slaže s Monikom? Dignite ruku. To sada vraćamo i onda dajemo prijedlog za lipanj. E, mislim da u ime svih mogu reći da ako je to dobro dokumentirano i potkrijepljeno podacima da se možemo složiti ali ovako bez podataka ne možemo e, ići dalje e, dobila si evo većinu odbora Sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, politika zgrada. E, to je, imamo neke stvari o kojima trebamo dobiti podatke. E, to ću, ću onda prenijeti na bilateralne konferencije e, i onda vas inform. To je Livingston, zgrada Livingston E, drugog devetak 2014. E, moramo napustiti e, zgradu. To ima, ta zgrada ima veze sa konferencijama i obrazovanjem. Ona, tu postoji i renoviranje drugih zgrada. Trebamo E, imati kapacitete za skladištenje kako bi se druge zgrade mogle renovirati. To je logično i smisleno. Površina koju dobivamo je veća nego, staro, nego u staroj zgradi i povoljnije je u, u cjelokupnoj svoti. Do sada smo plaćali 3,8 milijuna, a sada kada imamo i dodatne, ako ne uračunavamo dodatne troškove, 2,88 e, milijuna. Mm, ako to podijelim na 15 godina, po kvadratnom metru e, e, smo imamo 162 eura po kvadratnom metru. To je najniža cijena koju smo do sada imali. Opažamo da tu imamo preveliki kapacitet na, na zgradama, pa onda možemo sniziti cijene. Mm, e, neću ulaziti u detalje, ali dogovorila sam se sa suizvjestiteljima da tu sada možemo imati više E, seminara, više obrazovnih e, nekih e, događaja, imamo više ureda, a plaćamo manje. Jedino što sam već rekla u IB-u, a što je začuđujuće, jeste kako možemo sniziti cijenu za 30% stari e, vlasnik, a on je sada novi vlasnik, je imao, e, bilo mu je u interesu da e, nas ima među svojim klijentima. Jer inače to ne bismo mogli objasniti. Ja naravno se slažem s ovakvim snižavanjem cijene. Tko slijedi Moniku, ko je za ovo što je Monika rekla, dignite ruku. Mm, Ana i Jan. E, da, e, <laughs> sve je jasno. Mi sada smo na kraju glasanja. Mm, samo trenutak, e, sve po redu. E, točka dnevnog reda 12 e, je odložena, nema novih saznanja. Ali prije no što idemo dalje, dati ću e, riječ našem glavnom direktom za proračun. Mi sad imamo zadnju redovnu sjednicu odbora u sadašnjem sazavu 11. libanj će biti e, izvanredna sjednica i sada ćemo dati riječ predsjedniku. Iskoristit ću prisutnost velikog broja članova komisije nakon glasanja da kažem nekoliko riječi zahvale svima vama na kraju ovog saziva ovo je naš zadnji redovni sastanak. Mm, u lipnju ćemo imati mm, prezentaciju proračuna za 2015. Ovo je da, htio sam vam svima zahvaliti u ime komisije e, i u ime glavne uprave za proračun za rad koji smo zajedno obavili u posljednjih pet godina. E, imali smo velike izazove, ali e, moj prečasnik e, mi kaže da da nikada u toku, to jest prečasnici kažu da nikad nismo u takvom kratkom vremenu imali toliko teškoća. E, vi ste uspjeli uspostaviti svake godine usprkos e, teškoćama godišnji proračun imali smo teških iskustava e, imali smo dva puta sa glavnom upravom za proračun smo imali dva puta smo pripremili nove prijedloge proračuna E, zajedno smo pripremili e, višegodišnji financijski okvir koji je najsloženija operacija koja se ikada odvija u našim okvirima. E, zahvaljujući parlamentu u ovim vrlo teškim uvjetima u koje smo, kroz koje smo prolazili, vi ste unijeli više realizma i više europske vizije u odnosi na onom što je izlazilo iz vijeća. Za 2013. vaš angažman s komisijom E, uz e, revidirani budžet e, vaš angažman je bio esencijalan. Svi znamo podatke koje o novcu koje treba platiti. Što bi bilo da se parlament nije snažno angažirao da bi revidirani proračun prošao za 2013. I stoga vam želim zahvaliti ja bih htio eh, iskoristiti ovu priliku da vam zahvalim na eh, eh, rad za rad na uredbi o financijama nisam uvjeren da smo stigli na cilj uvjeti nam to ne omogućavaju u zakonodavnom postupku kako, e, kao što je naš teško je doći do pojednostavljanja tendencija je za većom složenošću a ne, obratno ali imamo tu napredak htio bih nešto reći e, nešto osobno ovaj sastanak je također moj posljednji sastanak e, ja ću napustiti službu komisije 30. travnja to jest za tri tjedna E, e, imat ću drugi život e, i u svoje osobno ime bih se zahvalio na vašem povjerenju kao i na pomoći koju ste mi pružili kako bismo upravljali ovim proračunom u ovom teškom razdoblju E, gospođo predsjednice, ja bih iskoristio ovu priliku da e, zahvalim ne samo svim izvjestiteljima i izvjestiteljicama, nego i našim kolegama iz tajništva parlamenta. Mm, e, htio bih zahvaliti An Vitre i Joseu Pasekou za podršku i suradnju koju smo e, imali u radu u toku svih ovih godina. E, svi vi koji se kandidirate na ovim e, izborima želim vam uspjeh. Važno je da imamo dobre ljude, da imamo ljude koji rade za demokratsku dimenziju u parlamentu a svima onima koji će napustiti parlament želim sreću u drugom e, pozivu i u drugom načinu života. Hvala lijepa za ove prijazne riječi. E, e, vi ste bili glavni direktor glavne uprave za proračun s kojom smo napravili promjenu u našem godišnjem postupku Ovaj postupak koji sad e, je omogućen Lisabonskim e, ugovorom, on nije postao jednostavniji e, s Lisabonskim ugovorom, nego mnogo teži. Želimo vam za vašu mirovinu mnogo nemira i sve najbolje što se mene osobno tiče i to mogu ja reći, a ja prestajem prvog e, stupnja, prvog srpnja ove godine nisam više zastupnica i možda ćemo se u tom nemirnom stadiju našeg života negdje ponovno naći. A sada dolazimo do onoga što smo upravo odložili. Imate li još želju da ovdje u ovom krugu raspravljate o onom što smo sada izglasali ili nismo izglasali. Jan. Da, predsjednice, trebao bih nakon 20 godina u parlamentu već znati pravila na pamet, ali eto, još uvijek ih ne znam. Začudilo me ponovno uvođenje amandmana da se može obrisati kao usmeni amandman. I zanima me je li ta odluka točna i htio bih čuti e, mišljenje odbora za ustavna pitanja ili mišljenje naše pravne službe. E, Odmah sada ili kasnije? U stvari, ja sam tek na, e, radila na izdanju od prošle godine ali onda su me poučili da mm, to nije dobro. Dobila sam e, ožujak 2014. E, to sve stoji crno na bijelo. E, što Ustavni odbor kaže o, o amandmanima, nismo svi s tim sretni. Ali to je tako. To je propis o o, o prihvaćanju amandmana. Ima li još daljnjih e, javljanja za riječ? Ne. Onda ćemo e, ići na točku dnevnog reda 13. O, izvijestit ću o radu međuinstitucionalne radne skupine o decentraliziranim agencijama. To je sada e, druga agencija našeg života Eh, eh, skupina našeg eh, života. Prošli puta je bilo tako da su vijeće i parlament složili o mandatu i formi od naše suradnje na kojoj ćemo osnovi raditi i tako dalje. Ja ću to još malo ukratko pojasniti jer imamo još točaka na dnevnom redu. Komisija nije bila sasvim sretna, ali nismo zato tu da uvijek usrećujemo komisiju. E, složili smo se da, da mm, priopćenje komisije od prošlog srpnja to je za naš rad, e, o našem radu s agencijama. Za vrijeme tog odvijanja nam je postalo još jednom jasno da e, e, imamo dva, dvije, e, da ćemo imati dvije političke u navodnicima grupe, sastanka grupe, da ćemo imati radnu skupinu koja će onda obaviti i pomoći nam u tom radu. Grčko predsjedništvo e, je e, također, nakon što smo mi e, razgovarali o nekim stvarima, o predsjedništvo je vidjelo da da sa nekoliko lijepih razmjena mišljenja o stvarima nećemo moći obaviti posavio. I onda smo zbilja silovito tražili da promijenimo način rada. To smo, o tome smo se dogovorili. I u sljedećem ćemo parlamentu, u sljedećem sazivu, sljedećoj radnoj skupi, e, to je politička radna skupa, e, skupina će se sastati u e, rujnu. Do tada, međutim, imamo još pripremne radove koje treba obaviti E, to je sada u toku u pojedinim tajništvima, e, se, tajništvu vijeća i u komisiji, kao i u našem tajništvu. Možemo stoga reći da imamo Ann Jensen i Monika Holmer e, Gardija Sabal nije mogla biti s nama i ja sam bila na tim sastancima za sljedeći parlament smo pripremili put u najmanju ruku to možemo reći i možemo mirne reći da smo dobro obavile taj posao radni dokument Mm, jedno proizlozi organski iz drugoga. Nakon što nam ništa nije bio, bilo odobreno, imamo jedan inicijativni izvještaj, e, to mora doći do plenarne sjednice. To moramo onda brzo pripremiti do prije kraja saziva. Pa smo onda razmišljali kakove imamo mogućnosti E, rekli smo ako to ne, ne treba biti rezolucija moram kroz razne faze e, bit će sve jako e, na knap radni dokument međutim sada imate na engleskom u svojim dosijeima. ja sam pokušala da uredno napišem koje stvari koje su stvari potrebne i zašto Također sam navela što je neophodno da još jedanput raspravi sljedeći saziv parlamenta i gdje imamo pitanja koja još uopće nisu, nismo razjasnili. Agencije su važne, važni dijelovi, ako mogu reći, e, europske uprave, ali možda to i nije sasvim točno jer one spadaju malo upravi, a malo e, budući da dolaze e, da se plaćaju iz e, proračuna, a ne iz upravnog proračuna, su one dio provedbe europskog prava. I stoga moramo stoga nam to, ta svijest o agencijama e, mora uvijek ostati budnom. On, nju, to je jako teško da to napravimo i u komisiji i u parlamentu i u vijeću. Međutim, tu ne smijemo popuštati. Moramo uvijek naglašavati e, tu činjenicu i našim partnerima u trijalogu i u sastancima mirenja moramo uvijek ponavljati morate se, se brinuti i sadržajno za agencije ne radi se samo o brojkama koje brojke možemo, moramo uzeti u obzir a koje ne radi se o tome što želimo od pojedine agencije bez obzira koje, e, imamo ih 32. Što želimo od pojedine agencije i koje uvjete ta agencija treba da bi ispunila svoj mandat, svoj zadatak. Ako to ne može, bilo da je to da je smanjeno osoblje, pa ono više, više nije dovoljno, za obavljanje tog zadatka ili e, nema dovoljno sredstava jer je to komisija srezala pa se zadatak ne može više obavljati onda je ona promašila svoj smisao i, svrhu to moramo imati na umu a tu svijest buditi da ne možemo uvijek smanjivati i reducirati a još uvijek očekivati da će se posao obavljati. To je potpuno jasno, bez obzira na to da je tu parlament e, u veličanstven u tome da e, iznalazi nove zadatke za agencije e, i onda ih on daje nove zadatke postojećim agencijama i to je impresivno kako je inventivan u tome E, da li je to opravdano ili ne, e, o tome nećemo raspravljati. Ja sam pokušala da to sve uvrstim u radni dokument i tako e, opišem da to bude shvatljivo i za nove članove parlamenta. Da bi do neke mjere mogli shvatiti u novom sazivu ljudi o čemu se radi. E, svi koji su već sad ja stojim svima na raspolaganju mi ćemo odgovoriti na sva pitanja koje budete postavili An Jensen Da. Danas popodne, zapravo danas imamo pred, pred nama izvještaj agencije Deloitte o djelomično, dakle o EU agencijama koje se djelomično financiraju same. E, I to se mora pratiti zajedno sa drugim studijama Deloitte o definiranju e, naknada. I pripremili smo izvještaj koji je jako e, dobar i ovaj radni dokument jako dobro analizira sve ove Juta, ja sam baš kao i ti e, radila na ovome, naporno smo radili niz godina i htjela bih ti zahvaliti na uloženom e, trudu. To je doista bilo fantastično. E, broj agencija je, kao što vidite iz radnog dokumenta, je porastao, no način na koji postupamo s agencijama je, dakle, ovisi od slučaja do slučaja. I zato nije slučajnost da je Juta spomenula sve ovo o agencijama zato što ne radite samo u odboru za proračun, već i u odboru za e, zaštitu okoliša. Jako puno agencija spada pod njihovo e, područje djelovanja. I bilo je jako puno interesa od strane odbora o toj temi. No, najvažniji dio posla u ovih par godina bio je mm, uskladiti e, način postupanja s agencijama, da usadimo e, na, određena načela u rad s agencijama i posao koji je odrađen o zajedničkom razumijevanju, to može biti i e, <clears throat> memorandum o razumijevanju, zajedno sa komisijom i vijećem, to su zapravo glavni temelji za postupanje s tim agencijama. I nadam se da će se sljedeći parlament i njegovi zastupnici interesirati za ovu temu. Ponekad vidimo da postoji konflikt između agencija i komisije, a to ne bi trebalo biti tako. Mnoge agencije su regulatorne agencije i to je zapravo dio izvršnog dijela, ali to je zapravo dio izvršnog dijela u vijeću i to je vrlo teško e, ljudima shvatiti. Posebice zato što vijeće nije pretjerano zainteresirano za rad agencija. Dakle, one su najčešće dijete vijeća, a vijeće se baš i ne zanima za njihov rad. Tako da mislim da bismo trebali e, pritisnuti vijeće da preuzme više odgovornosti i kada prilikom osnivanja agencija da se to čini ozbiljnije, odabir sjedišta agencije, ali isto tako da se pomne razmisli o mm, odgovarajućem broju agencija koje nam su nam potrebne. Je li potrebno neke zatvoriti, mm, unaprijediti tu mrežu u budućnosti? To su sve pitanja koja moramo postaviti. I moram reći da je komisija pokušala pripremiti jedan e, plan za dakle, uštede u nekim agencijama kako bi se omogućio rast u drugim agencijama. To smo e, odbili, no time nismo htjeli e, odbiti problem s kojim, koji postoji, s kojim smo suočeni, ali samo želimo da se to pitanje riješi na jedan drugi način i nadam se da ćemo imati podnosnu raspravu s komisijom jer mislim da kad budemo postigli zapravo mislim da kad smo uspjeli ostvariti dobre rezultate to je bilo zato što smo zajednički radili i to je uglavnom bilo zahvaljujući radu i suradnji parlamenta i komisije sa vijećem je to malo teže išlo i zato je jako važno da u budućnosti parlament i komisija imaju e, zajedničko razumijevanje ove teme. To je sve što želim reći, zato što eto, ovo je naš posljednji sastanak. Mislim da smo e, puno toga odradili, no još je i puno posla pred nama. Hvala lijepa, An. Budući imamo ovdje goste, E, e, i to ćemo iskoristiti i onda ćemo e, čuti nešto o studiji koju si ti radila zajedno s Angelikom Vertman. Možete li nam predstaviti sad tu studiju? Evo samo kao kratak uvod želim vas posjetiti da je cilj bilo pojasniti pravila i prakse o financiranju europskih agencija sa osvrtom na tri agencije EASA, EKA i EMA. U studiji smo obuhvatili niz tema, odnosno strukturu proračuna, raspodjelu sredstava, zatim postupanje sa viškovima i manjkovima i također sa šireg stajališta smo sagledali također i potencijal da se ovo načelo samofinanciranja proširi i na druge agencije Europske unije. Dakle, te smo agencije koje se djelomično samofinanciraju definirali kao agencije koje imaju i slobodne prihode od industrije, ali također primaju i sredstva iz europskog proračuna kako bi mogle pokriti sve svoje rashode. One izvršavaju zadaće za Europsku uniju na javnom sektoru, ali također i provode e, i pružaju usluge za e, interese korisnika, odnosno industrije. E, glavni pravni akti samofinancirajućih agencija predviđaju dva isključiva pristupa kada je riječ o određivanju naknada, raspodjeli troškova i također postupanju sa viškovima ili manjkovima. Dakle, prvi model možemo definirati kao model dodijeljenog prihoda, dakle koji se primjenjuje u Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa, a drugi model je model univerzalnog proračuna koji se primjenjuje u ostali dvije agencije, KIM-i. E, oba modela imaju dosta određene značajke koje imaju i specifične posljedice kada se primjenjuju ovi modeli. Evo možemo početi sa Um, ovim uh, prvim modelom uh, određenog prihoda. Dakle, to su prihodi za um, usluge koje se uh, pružaju industriji za naknadu koje se razdvajaju od ostalih zadaća. Dakle, to treba rezultirati svim povratim, povratom troškova koji su ostvareni kako bi se pružale te usluge. Dakle, nema mogućnosti uzajamnog financiranja, odnosno ukriženog financiranja. Ovaj model e, osigurava također i održivost e, prihoda i također zahtjeva da se e, iz europskih sredstava pokrivaju deficiti koji su nastali uslijed fluktuacije troškova i također potražnjom usluga. Također, se e, određene odredbe odnose na korisnike agencije, odnosno trebaju pokazati da e, su određeni troškovi uključeni u naknade da se ne zlouporabljaju europska sredstva. Dakle, posljedica tog modela je da treba u računovodstvu razgraničiti e, aktivnosti koje se obavljaju Europske unije i za potrebe korisnika i to zahtijeva također vrlo jasan obračunski sustav kako bi se to razdvojilo u knjigama i također to E, zahtjeva održivu strukturu naknada, znači u ovom modelu su potrebne e, e, sredstva, odnosno naknade koje nisu jednokratne nego trajne i kada je riječ o financiranju usluga industrijama, tu ne smije biti ukrižavanja između sredstava kada je riječ e, o nestalnosti nekih agencija, e, nekih usluga koje pružaju agencije, za takve usluge onda agencije moraju naplatiti više kako bi imale pričuvu, a osim toga to znači da trebaju odrediti jasna pravila kako bi se izbjeglo nakupljanje neprikladnih viškova unutar fonda za pričuvu. E, sada prijeđemo na drugi model, odnosno univerzalni proračunski model. A, njegove karakteristike i posljedice su bitno različite. Dakle, ne postoji razdvajanje u proračunu između aktivnosti koje se obavlja za račun Unije i za račun industrije. Također u određivanju naknada treba voditi e, računa o troškovima, ali to ovisi također i o politici same agencije, a osim toga e, i razmatranja koja su nevezana za troškove mogu se ustvariti također odnosno naplatiti od industrije. I tu imamo ukriženo financiranje između usluga koje se obavljaju za Europsku uniju i za industriju. Znači to je isto moguće. A e, to treba također nadoknaditi sredstvima iz Unije kako bi e, došlo do deficita. Ako e, dođe do viškova, onda se ta sredstva mogu vratiti Uniji. Ne postoji obveza e, informiranja korisnika o troškovima financiranja. Posljedice tog modela jest da on omogućuje veliku proračunsku fleksibilnost, budući da nema povezanosti između prihoda i rashoda koje su obvezne, međutim e, to mora, može značiti da će Unija onda trebati e, apsorbirati tu promjenjivost u prihodima, ali isto, isto tako e, provoditi indirektno oporezivanje korisnika i također usluga kako bi se opravdalo naknade korisnika zapravo takva opravdanja onda su u ovom slučaju vrlo ograničena Dakle, u sažetku, ako razmatramo oba modela, možemo zaključiti da nema usklađenog pristupa financiranju ovih agencija i mm, zakonodavac odlučuje od slučaja do slučaja u trenutku osnivanja i ustrojavanja agencije kako će se financirati. Dakle, vidimo koje su dva pristupa koja su međusobno isključiva i to može onda dovesti da rasprave o tome e, treba li dati prednost jednom, odnosno drugom modelu. Dakle, u ovoj raspravi predlažemo da uzmemo u obzir e, određena razmatranja, odnosno Europska komisija smatra da proračun e, e, načelo, načelo univerzalnosti proračuna će omogućiti također i e, omogućiti izbjeći rezove sredstava agencijama i također će izbjeći i akumulaciju viškova. Također ovo načelo univerzalnog proračuna je ugrađeno u uredbi o financijskim aspektima no treba tu spomenuti da uredba o financijama predviđa tu izričito izuzeće, znači kada je riječ o prihodima od trećih strana, kada je riječ o dobrima, uslugama ili radu koji je pružen na njihov zahtjev. Dakle, to se može riješiti na drugi način. E, za razliku od e, načela univerzalnog proračuna imamo međuinstitucionalni zajednički pristup koji inzistira na povratu troškova koji je dakle e, bliži ovom prvom modelu koji smo opisali. Također, ako pogledamo međunarodnu najbolju praksu, odnosno smjernice OECD-a, ona se zalaže za određivanje naknada na temelju načela potpunog povrata troškova, zato jer to omogućuje veću transparentnost. I na kraju, mislim da je važno znati da u ovim gospodarskim okolnostima i također mjerama štednje, nastojanje je da se omogući veća transparentnost i također naknade koje će bolje odražavati troškove. Evo, s time želim e, zaključiti svoje napomene o raspodeli e, troškova i također određivanju naknada. A dozvolite mi sada da se osvrnem na drugi dio studije koji se odnosi na proširenje tih načela samofinanciranja na druge agencije. Dakle, e, uredba o financijskom okviru i financijska uredba ne donose jasne odredbe o tome kako se treba financirati, odnosno naplaćivati naknade industriji. To se odlučuje individualno prilikom pregovora pri ustroju, u trenutku ustroja agencije. Sada imamo devet e, europskih agencija koje nisu potpuno financirane iz proračuna Unije i one naplaćuju naknade e, gospodarskim subjektima, dakle a za ekm CPVO e, koje su potpuno financirane agencije i zatim imamo EZU. Kada govorimo o potencijalu za proširenje načela samofinanciranja europskih agencija, mi predlažemo dvofazni pristup u analizi, dakle u prvoj fazi, u prvom koraku, imamo istraživanje uvjeta u, da postoje uvjeti za naplaćivanje naknade gospodarskim subjektima, dakle da li je to izdavanje certifikata, imamo li nadzor gospodarskih subjekata koji obavljaju te agencije, ali tu treba uzeti u obzir drugu fazu, odnosno drugi korak, odnosno istraživanje dodatnih uvjeta koje treba zadovoljiti recimo do koje mjere individualni korisnici koji će plaćati te naknade, da li oni doista postoje i također mogu li naknade, odnosno prihodi od naknada e, biti veći od troškova za prikupljanje tih naknada. Tu su postavljaju pitanja o neovisnosti tih agencija kada je riječ o financiranju i također na kraju postoji politička volja da se naplaćuju naknade određenim e, sektorima gospodarskog djelovanja. Dakle, ako u preliminarnoj ocjeni primijenimo prvi korak, vidimo da još imamo šest europskih agencija koje pružaju usluge industrije industriji, ali za sada ne naplaćuju nikakve naknade. To je Agencija za suradnju uh, zakonodavaca u energetici, Europska bankovna, uh, bankovno tijelo uh, za prehrambenu sigurnost, um, zatim Agencija za pomorsku sigurnost i Agencija za željeznice. Tu treba napomenuti također da je Europska komisija već provela detaljnu studiju o EFSI gdje čujemo da je zaključeno da ne bi bilo prikladno naplaćivati naknade zato jer bi to bilo preskupo, pres složeno, a također bi ugrozilo neovisnost agencije. Mm, Kada je riječ o ERI, u tijeku je ocjena učinka. Nadam se evo da sam ovime dao jasan e, sažetak ove studije i hvala vam na pozornosti. Ja, vielen Dank. E. Hvala lijepa. Imamo li pitanja? An i meni. Jens ima riječ. Hvala lijepa e, dvijema izvjestiteljicama na ovoj studiji. Pozdravljam e, kolegu koji nam je e, došao da nam podastre ovaj izvještaj ja sam i sam radio na sličnim stvarima prije nekoliko godina. Jedno pitanje o ovom što ste rekli. Ako to gledam na predzadnjem slajdu, ovo svjetlo-plavo i zeleno, u točki dva kažete, reći, reći ću to na engleskom, naplata troškova ne dovodi u opasnost ili nezavisnost. E, to je odvažna teza. Naš prvi, naša prva politička sumnja bi bila upravo očekivati upravo obratno. U financiranju, ako smo ovisni o naplatima klijentima, onda E, ćemo nastojati naravno da izađemo klijentima u susret a to može već biti ulaz u kršenje ili ograničavanje nezavisnosti. E, biste li nam malo pojasnili kako objašnjavate vi takvu situaciju, ovu tezu? Pa to je pitanje postavljeno u nekim razgovorima koji smo imali sa različitim institucionalnim dionicima. Oni su rekli da ako agencije se u potpunosti oslanjaju na svoje prihode od industrije, onda bi to moglo dovesti do međuovisnog odnosa. Mislim da je to u određenoj mjeri i slučaj, no s druge strane mislim da možemo osigurati neovisnost time što imamo dobro upravljanje tim agencijama sve dok upravni odbor nije pod utjecajem e, industrijskih e, djelatnika, dakle industrijskih subjekata. Mislim da se onda to može izbjeći i da e, to neće niti, da to naplaćivanje naknada neće ugroziti neovisnost. Also wenn Ako ja to ispravno gledam, one agencije koje se djelomično financiraju naplatama, one služe onim ljudima koji e, dolaze e, k njima iz industrije jer trebaju neki e, certifikat ili neku registraciju. Kad, to je isto tako kad idete u katastar ili matičaru i sve su to onda službe koje su ovisne o nekome oni, nisu u konkurenciji ili naravno barem ne otvoreno o im to nije jasno tu stvari nisu jasne imamo europski ured za usklađivanje imamo i nacionalne pristojbe koje su relativno visoke ehm, često se međutim da ovdje u, nezavisnost nije ugrožena. Ima li još pitanja? Nema. onda vam se zahvaljujemo na ovoj studiji. E, mi smo to sve e, tiskali, pa to imamo crno na bijelo, možemo to još jednom pročitati ako nam nešto ne bude jasno. Svima zahvaljujem koji su sudjelovali na ovoj posljednoj sjednici, na e, posljednjoj redovnoj sjednici odbora za proračun. E, e, ja nisam to tako očekivala. Mi smo lijepo i uredno prošli kroz dnevni red. E, želim vam ugodan dan, nemamo sastanak e, koordinatora, a nijedan politički klub nije zatražio nikakva pojašnjenja. Hvala i doviđenja.